ali dajem odmah riječ autorima nacrta rezolucije. Gospodin Korao ima riječ. Hvala. Situacija u Somaliji je um, sredavanje i raseljavanje civila. U srpnju UNHCR je izvjesio da e, prisilna iseljivanja zbog vojne ofenzive su dovela do porasta broja raseljenih za 28 tisuća. Međunarodne humanitarne organizacije i dalje izvještavaju o zaustavljanju ljudi koji e, se nalaze u logorima raseljene, što uključuje također silovanja i prisilne istrijevanja. Prema međunarodnim organizacijama za ljudska prava, e, za ljudska prava i misiju UN-a u Somaliji, Dalje, novinari su predmetom ubojstava, arbitranog zatvaranja i e, odriče im se pravedan sudski postupak. To izaziva veliku zabrinutost upravo zbog toga što bi se uskoro trebali održati izbori. Europska unija bi trebala podržati sve napore koji idu u cilju zaštite stanovništva, a također trebamo pomoći somalijskoj vladi u njihovom nastojanju da uvedu mir i stabilnost. S druge strane, trebamo pomno pratiti situaciju kako bismo osigurali e, pravdi odgovorne za ova zastavljanja i e, također pravne reforme koje će osigurati poštivanje ljudskih prava i nadam se da će ova zajednička rezolucija u tome pomoći. Hvala gospodin Tanok. Hvala. Prošlo je pet godina od izbačivanja al Baba iz Mogadiša i sigurnosna situacija u Somaliji se poboljšala. Sada idemo, idemo prema demokratskim izborima i naravno ti su događaji dobrodošli, no situacija je još nesigurna. Jučer su vođe susjednih zemalja prisustvovali samitu u Mogadišu prvi puta u nekoliko desetljeća, no samo dva tjedna ranije barem je deset ljudi ubijeno u terorističkom napadu pred predsjedničkom palačom. Stoga Europska unija treba potupirati Amisoma, također trebamo pružiti i potporu e, misiji CSDB-a e, u pripremi za Atalantu i također to treba ojačati. Ja e, želim osobno iskoristiti ovu priliku kako bih potakao um, preroge e, iz vlasti u Hageši i vlade u, e, u Mogadiševu. E, samo priznavanje jednog ali da može se odviti mirnim pregovorima. Ovaj status od 1991. ide na štetu obje strane i naravno dugoročne stabilnosti roga Afrike. Hvala vam. Hvala. Gospodin Kelam ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući, povjereniče. Pozicija Somalije je strateška. Ponovna uspostava stabilnosti i zaštita ove regije od terorističkih napada su od posebno ključne važnosti nakon 20 godina građanskog rata i e, terorizma koje počinja Al-Shabaab. Ova zemlja sada izlazi iz krize, ali još ništa nije sigurno. 30. kolovoza i e, Mm, su dogodili se napadi u, u Mogadišu i to pokazuju dalje dalje Al-Shabaab No, e, još uvijek nam predstoji dugačak put do izbora 2020. godine. E, političke stranke su tek osnovane, no treba uključiti e, sve aktere i omogućiti slobodu govora i također djelovanje Povjerenstva za ljudska prava stalna prisutnost mirovnih snaga Afričke unije bit će važna u upravo stoga što je sigurnosna situacija još uvijek e, nezadovoljavajuća u raznim dijelovima zemlje. Prema izvješću sigurnost ne može postojati bez razvoja i obrnuto. Dakle, to je začarani krug, a to iziskuje također snažnu potporu Europske unije i međunarodne zajednice. Hvala, gospođa Haranzova. Izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Nakon eh, desetljeća sukoba narod Somalije još uvijek pati. Istina je, problemi u Somaliji su blaži nego što su bili prije deset godina, ali Somalici se još uvijek ne osjećaju sigurnima u vlastitoj zemlji. To možemo jedino promijeniti demokratski izabranom vladom, vladom koja će imati moć osigurati eh, sigurnost i prava svojih građana, vladom koju će pratiti i stabilne i legitimne institucije koje čuvaju vladavinu prava. Nadolazeći izbori moraju biti transparentni i pravedni, a oni će biti i prvi korak u ostvarenju ovog sna. Somalija prolazi važnu političku preobrazbu. Međunarodna zajednica mora u svakom slučaju se i dalje nastaviti angažirati u toj zemlji povlačenje sada bi e, razorilo do sada ostvareni napredak. Ne smijemo pristati na to da Somalija padne u ruke terorista. Hvala. Gospodin Sebastija. Hvala. Gospodine predsjedavajući, povjereniče, situacija u Somaliji je neodrživa. Pritisak terorističkih eh, skupina poput Al-Shabaaba i nedostatak sigurnosti doveli su do milijun izbjeglica u susjednim zemljama i eh, milijun eh, domaće raseljenih ljudi. Vlada poduzima izvanredne mjere, smanjuje slobodu govora i pristup internetu. Također e, imamo i čitav niz e, pritvorenika i nemamo pristupa e, vojnim sudovima gdje se onda rješavaju ti predmeti. Također imamo mnogo djece koje vrbuju različite oružane skupine. Europska unija ima fond za potporu razvoju i za sigurnost, ali moramo bolje nadzirati korištenje tih sredstava. Dakle, Rezolucija je svakako nužna, ali i uravnotežena jer ukazuje na e, zlouporabe ovlasti od strana snaga koje trebaju omogućiti sigurnost e, poput e, misije Afričke unije, a također imamo i slučajeve seksualnog nasilja koji se koriste kao oružje u ovim sukobima i to treba spriječiti. Mi ne želimo da se Somalija zaboravi, ona mora biti i dalje na dnevnom redu odbora za vanjske poslove one zemlje koje prihvaćaju izbjeglice ne smiju ih prisiljavati na povratak u zemlju koja je sve nesigurnija. Gospodine Sebastija, želite li odgovoriti na pitanje kolege? Da. Gospodine Frunzujka, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. E, poštovani kolega Sebastija, da, u, u Somaliji je situacija strašna i tu mm, naročito se želim pozvati na obijanje djece. Prošle godine stradalo više od deset tisuća djece. Dakle, ne smatrate li da bi Europska unija trebala pokrenuti program za somalijsku djecu? Program Europske unije za obrazovanje i za zdravstvenu skrb somalijske o somalijskoj djeci. Izvolite. Hvala, dragi kolega. Slažem se s vama. Moram se složiti s vama, zato jer je ovo naš prioritet i to mora biti prioritet Europske unije, dakle skrb za tu djecu koja su vrbovana kao vojnici, koja se bore u ratu i koriste strašna oružja i ne mogu postati normalnim ljudima. Naravno, taj e, program e, treba postati prioritet ove ovakve Europske unije. Podržavam ono što ste rekli. Hvala. Gospodin Panceri. Hvala, gospodine predsjedavajući. Oružani sukob e, koji već odavno traje u Somaliji i dalje prouzročuje ogromne probleme unatoč obveza koje je preuzela somalijska vlada, Stalna politička nestabilnost e, ne omogućuje zemlji da poduzme potrebne reforme, naročito na području pravosuđa i sigurnosti. Novinari su uhićivani i podvrgnuti su sudskim postupcima koji nisu u skladu sa standardima međunarodnog prava. U siječnju 2016. godine somalijski predsjednik je potpisao novi zakon o medijima i informiranju koji predviđa i dalje ograničavanje slobode izražavanja. Mm, somalijski narod mora imati slobodne medije, naročito u oči izbora i zbog toga međunarodna zajednica se mora pobrinuti da somalijska vlada zaštiti novinare i također izmjeni dopuni zakon kako bi omogućila e, učinkovitu slobodu govora i informiranja i poštivanje slobode govora i šire poštivanje ljudskih prava koji su e, velike zanemareni, a dugo su, e, velike zanemarena, dugo su i kršena. Hvala señor presidente señor comisario se gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. 4,7 milijuna ljudi, dakle 38% cjelokupnog stanovništva je zbog suše ili zbog eh, progona moralo napustiti svoje domove. To se sve događa zbog nestabilnosti i zbog nasilja. Osim toga, postoji i rodno uvjetovano nasilje nasilja u Somaliji što nije prihvatljivo i što treba eh, hitno prekinuti. Eh, jedinice eh, afričkih iz Afričke unije su kad kad čak učesnici u tome ili su i sami počinitelji. Mi podržavamo vojne akcije, ali često se tu radi o geostrateškim razmišljanjima o razmišljanjima vezanim uz trgovinsku politiku koju u naše djelovanje. Samo putem socijalne kohezije mm, se može izgledati stabilnost, a sve to na temelju demokratskih načela i uspoštivanje e, dostojanstva svih ljudi. Hvala. Gospodine Sobona, hvala vam. Gospodine Pavaniće, u slučaju Somalije govorimo o državi koja se uproti nekoliko desetljeća u biti raspala. Zbog toga građani te države nisu uopće mogli iskorištavati bilo kakva prava. U tom kontekstu mislim da je izuzetno važno da e, se pobrinemo da postoji sigurnost kako bi se ponovno krenulo sa izgradnjom društva. Europska unija je zajedno sa regionalnim partnerima Somalije, primjerice e, su u jedinim narodima radili na tome i trebali bi od Somalije učiniti, učiniti državu koja ima e, mogućnost za osnovno funkcioniranje, da građani tamo ne strahuju, već mogu računati na pomoć države kada primjerice privatne vojske koje kontroliraju pojedinu regiju prijete njihovim životima. Moramo pomoći Somaliji e, da se izgradi u jednu državu gdje se pridržavaju svi temeljnih prava, a sljedeći izbori 2020. godine bi za to bila dobra prilika. Gospođa Jill, hvala vam gospodine predsjedavajući, sa izborima ove godine Somalija se nalazi u jednom ključnom trenutku u svojoj tranziciji. U interesima svi u nas je da ne propusti tu priliku, ali niti jedni izbori ne mogu dovesti do poboljšanja ukoliko se ne poštuju temeljna prava i ako ne postoji osnovna razina stabilnosti. moram se pobrinuti da e, mirotvorne snage Afričke unije Amisom e, učinkovito zaštite civile i da e, se istraže svi navodi ubijanja, seksualnog iskorištavanja ili drugih zločina. Zajedno sa Amisomom Europska unija može tu odigrati ključnu ulogu, možemo E, poboljšati njihov kapacitet za istragu e, i provedbu e, sudskih postupaka. Isto tako pozivam Somaliju da s mjesta prestanu maltretirati novinare i da ih zaštite od teških napada koje provodi Al-Shabaab. Ključno je to da kako bi Somalija imala bolju budućnost, da treba početi raditi od njihovih mladih, od njihovih mladih ljudi. Gospodina Siš, Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče. Al-Shabaab je organizacija odgovorna za mnoge smrtonosne napade u Somaliji. Isto tako su izveli napad na e, bazu e, Afričke unije. Došlo do smrtnih slučajeva tom prilikom, a mi moramo dalje poduprijeti borbu protiv Al-Shababa. Mnogo toga ovisi o mirotvornoj misiji Afričke unije u Somaliji. Postoji čitav niz inicijativa kako bi se omogućilo nacionalno pomirenje. Mi smo glavni donatori e, sredstava za tu misiju Afričke unije u Somaliji i mislim da bismo to trebali zapravo još i pojačati. Sve to osim toga mora se provoditi na transparentan način. Mi podržavamo e, mirotvorne snage ali kad kad ih se optužuje da su e, prekršili ljudska prava, da su e, nekoga ubili ili da su silovali žene neke određene ženske osobe i mi to moramo istražiti kako se to ne bi nadalje događalo. Preostalo nam je jednake nakon ove rasprave samo dvije minute, dakle mogu dopustiti još dva govora. Gospodin Pospišil ima pravi riječ. Gospodine mikrofon molim. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Ja bih htio podupati kolege. Doista mi je drago što danas govorimo o Somaliji. Jer, kao što smo već čuli, očekujemo sada određenu reformu vezanu uz parlament i to krajem rujna, početkom listopada E, nakon izbora koju očekujemo da će se provesti u toj državi. I mislim da bismo trebali prije svega pomoći djeci koje pate u toj državi. Pomoći toj državi e, gospodarski gledano, to je istina, ali sve to treba uvjetovati uz provedbu demokratskog procesa u toj državi. To je proces kojeg treba nastaviti. Stoga bismo trebali pričekati e, na reforme, na rezultate izbora, na novi parlament a isto i što se tiče 2020. godine i novih izbora. Ako se taj demokratski proces nastavi, onda doista s pravom trebamo poduprijeti tu državu, a prije svega djeca, djecu koja pate u toj državi. Hvala. Izvolite, hvala vam. Ja podržavam ovu rezoluciju, ja sam jedan od supotpisatelja rezolucije. Ove godine, 2016. godine, možemo vidjeti da je, da je prekinuta diktatura Barea u Somaliji. Zatim je došlo do i to nakon 25 godina e, krvoprolića i e, unutaretičkih sukoba. Somalija je zbog toga jedna od najsiromašnijih država u Africi, a mnogi su morali napustiti državu te su morali potražiti zaštitu u susjednim državama zbog situacije u Somaliji. Naše glavno pitanje je to kako da islamiste iz Al-Shababa e, zadržimo podelju od vlasti. Iskustva u posljednjih 25 godina mislim da nam dosta na, ukazuju na to što tamo činiti. Ne bismo se trebali uplitati u političke igrice do koje dolazi, do kojih dolazi na Afričkom rogu kršćani e, pate zbog trenutne klime. Hvala vam, hvala i vama. Gospodin Sirenides, mikrofon molim. Ovo je bila vrlo produktivna i konstruktivna rasprava. Ja poznajem Somaliju jer sam bio tamo susreo sam se s ministrima i drugim službenicima. A što se tiče obrazovanja, e, mogu potvrditi kolegama da sam već obrazovanje u programima za hitne slučajeve uključio e, vezano uz države gdje želimo zadržati ili čak i proširiti naše programe. Vi znate da se jako sredotočimo na pitanje obrazovanja u hitnim situacijama, e, baš kada se radi o Somaliji, stoga mislim da je bitno da inzistiramo na daljem provođenju tog projekta. Somalija često završi na naslovnicama, ali rijetko u pozitivnom smislu. No, nakon desetljeća građanskog rata, e, sada vidimo napredak. Doduše spor, ali ipak napredak prema demokratizaciji i izgradnji državnih institucija. Ovaj izborni proces do kojeg će sada doći neće preuzeti onaj sustav općeg prava glasa. Neki će biti isključeni iz izbora, a drugi će predstavljati samo jedan fragment. Ali to je poboljšanje od 2012. godine kada su 135 eh, vođa klanova izabrali zastupnike u parlamentu. Dakle, to je sad jedan prelazak i dalje bi se to trebalo poboljšati 2020. godine. E, daljnja bolja zastupljenost je od iznimne važnosti. Europska unija je stalno izvestila na tome da treba isto tako e, parlament obuhvaćati 30% ženskih e, zastupnica građanski rat je imao katastrofalne posljedice e, na ljudska prava, e, žene, djeca, osobe s invaliditetom su kad kad plaćale za to najvišu cijenu. Zlouporaba, e, obiteljsko nasilje, diskriminacija žena, to je sve često, iako je Somalija potpisala UN-ovu konvenciju o pravu djece, ipak vidimo da djeca sudjeluju u oružanim borbama. Osim toga, delegacija Europske unije je sada 2016. godine krenula sa implementacijom e, novih koraka uz pomoć e, UNHCR-a gdje gledamo e, na poveznicu između ljudskih prava i sigurnosti. Jedan od glavnih ciljeva je da bolje povežemo aktiviste za ljudska prava sa osobama koje su na vlasti, uključujući i sa policijskim snagama i sa pravosudnim službenicima kako bismo imali e, dobru sigurnosnu zaštitu žrtava koje su e, pretrpjele rodno uvjetovano naselje. I isto tako se traže stroge kazne za počinitelje takvih, takvih zločina. Što se tiče smrtne kazne, dosta je uzimljavajuće to što je Somalija prekinula de facto moratorij na smrtnu kaznu. Smrtna kazna je ozbiljna povreda ljudskih prava i ljudskog dostojanstva. Somalija sada kreće u novi izborni proces, a Ujedini narodi su e, prošli mjesec e, objavili dobro izvješće o slobodi mišljenja u Somaliji. To doista vremeno. Sloboda mišljenja je vrlo važna pri izgradnji demokracije E, utoliko više što se ovdje radi u demokratskoj tranziciji. E, to dopušta e, prostor za raspravu. Aktivisti za slobodu mišljenja su Mali konstantno se maltretiraju, kad kad ih se pritvara, napada ih se, medijske kuće se zatvaraju, a pritvaranja se dalje provode što, provode što dovodi do osjećaja da vlada potpuna nekažnjivost. Zato je izgradnja institucija e, jedna od najvažnijih mjera kako bismo se pobrinuli da postoje vladavina prava u Somaliji. Isto tako, e, ponovno usvojene regije od al također trebaju imati e, pravo na to da tamo ponovno zavlada vladavina prava nakon prekida. Mi smo spremni baviti se tim problemima sa Somalijom i nastavit ćemo to učiniti i sa novim vodstvom nakon izbora. Hvala vam lijepa na pažnji. Hvala vam lijepa gospodine Prveniće. Rasprava je završena.